nego što krenemo na glasanje, pričekat ćemo nekoliko kolega koji će, koji će brzo stići. Želio bih reći nešto što, e, o nečemu što se dogodilo prošli tjedan. Ja smatram da je to neprihvatljivo. Nešto neprihvatljivo tijekom trijaloga. E, koji je organizirao naš kolega, izvjestitelj Gabriel Mato. Izvjestiteljica u Sjeni, iz razloga koje samo ona zna, gospođa Jan nije bila prisutna. Jedan član kluba GUE je došao i želio je sudjelovati na tom sastanku trijaloga. Nije imao nikakav mandat za to, ni svojeg kluba, koliko ja znam, niti prije svega naše kolegice Lijane Nirjeda. On je napravio ono što na francuskom kažemo skandal kako bi e, pokuš, i pokušaju sudjelovati u e, sastanku tog trijaloga. Nakon toga smo imali informacije na Twitteru, izveća za tisak e, i tako dalje. Ja ga dobro e, znam i cijenim ga i ja ću mu reći da je to u svakom slučaju neprihvatljivo da jedan zastupnik tako reagira. Mi znamo i poznajemo pravila u ovom domu, znači imamo tijekom triloga sastanke sa izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, ti ljudi se znaju unapred, oni su imenovani i nitko drugi ne može sudjelovati kao izvjestitelj u sjeni određenog kluba na sastanku trijaloga. Zbog toga mogu reći da čvrsto osuđujem ono što se tom prilikom dogodilo. Sada ću dati riječ e, kolegi Gabrielu Mati koji je morao, bio i žrtva svega toga. Hvala što ste spomenuli ovaj vremen, ali vi ste to mm, jako e, nježno objasnili. To je bilo puno teže, teži incident od ovoga što smo rekli. Kad netko pokuša na taj način sudjelovati Dakle, radi se o asistentu e, zastupnika. Rečeno mu je da on ne može sudjelovati na sastanku jer ne spada u pregovarački tim. Ja sam predsjedavao sjednicom trijaloga u parlamentu. Ustao sam se, razgovarao sam s njim. Rekao sam da mora otići, da ne može tamo ostati. Nakon toga je otišao ali to je dakle bio asistent. Nakon toga je došao o, zastupnik Martin, koji je isto tako pokušao ući. Služba parlamenta zabranila mu je da uđe. I tako je krenuo cijeli niz tvitova koji su koji nisu istiniti, kažu, e, rekao je da mu ne dopuštaju e, sudjelovati u pregovorima o električnom ribolovu. U jednom od članaka nagovorilo se i o električnoj opremi, odnosno ribolovnim alatima. Dakle, to je bila jako nezgodna situacija sve u svemu. Stavio nas je u tu situaciju, a da zato nije bilo osnove. Ne, nije moguće da asistenti 700 i toliko zastupnika sudjeluju na sastanku trijaloga. Još je nešto ovdje ozbiljnije. Jedan od zastupnika Santiago e, usred pregovora ubacio je dokument koji je poslan izvjestiteljima u sjeni na temelju prijedloga vezano uz električni ribolovni alat, te je na internetu objavio prijedlog koji je tajni i koji spada samo u pregovore, odnosno trebao bi biti iz, iz ovog, iz sala koji se odvija sjednica pregovora, dokument je procurio i tako je e, taj E, dokument objavljen. Ja mislim da je to jako ozbiljan incident. E, htio sam to e, spomenuti jer ne znam treba li ovdje nešto poduzeti vezano to, poduzeti neke mjere. Jer ovo je dakle povjerljiva skupina. Trijalog je povjerljivi ambijent i na taj način parlament gubi vjerodostojnost i sa vijećem i sa komisijom i to nam rad čini još težim u pregovorima. Hvala. Hvala. Gabriel, to je bilo vrlo jasno. Sada dajem e, riječ Žao Ferreri, predstavniku GUE. Izvolite. E, hvala gospodine predsjedniče. E, što smo rekli, vezano uz ovaj drugi element koji je spomenuo Gabriel, nemam ništa za dodati, ali što se tiče prve točke koju je spomenuo predsjednik, ne mogu reći ništa drugo, no da me to iznenadilo. I mene je ta situacija iznenadila. E, koordinirajući stav e, ostao isto tako iznenađen. Informacije koje smo dobili nakon toga jesu da je došlo do bilateralnog tretmana, ali u svakom slučaju, ja smatram da bi bilo bolje da su se stvari odvile na drugačiji način, da je recimo tamo bio prisutan zamjenik ili netko drugi, pa bismo se mogli organizirati bolje prije. Kao što je već rekla služba, stvari su se mogle odvijati na potpuno drugačiji način. Hvala, Joao. Mislim da je ovim svime rečeno hvala na ovoj vrlo odgovornoj reakciji i postupanju. No, nećemo na ovome stati, napravit ćemo sve što je potrebno, ali se nadamo da se ovo više neće ponoviti, a e, kolegici Neredi želimo sve najbolje za, u kandidaturi. Hvala. Ovo što sam sad čuo nije rezultat e, političke opcije kluba. To je pozicija pojedinačnog člana e, kluba. Dakle, to nije toliko ozbiljno. Evo, to što se dogodilo, mislim da bismo zaista mogli i ne poduzeti mjere. To se više neće dogoditi. U budućnosti mora biti jasno postoji li mogućnost ili ne da za nekog zastupnika parlamenta da sudjeluje na trijalogu. Ne znam jesu li trijalozi tajni, mislim da ne, ali jedna stvar je sudjelovati, druga stvar je intervenirati. Dakle, zastupnik može, može li zastupnik e, recimo prisustvovati kao što se to dogodilo prošli tjedan, je li to uopće moguće ili nije? Ja sam jednom htio sudjelovati, pa rekli da ne mogu, pa na kraju nisam ni otišao. Ne, nije moguće. Samo mogu e, sudjelovati i prisustvovati izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i e, znači članovi koji su unaprijed određeni. To su jedini koji mogu sudjelovati na takvim sastancima. Prije e, glasanja gospođa Tomašić želi nešto reći. Izvolite. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolege. Želim zahvaliti svima na strpljenju, budući da je izrada ovog izvješća trajala dugo, ali znate i zašto. I također Dugo sam razgovarala sa ribarima iz Italije, Hrvatske i Slovenije i dobila sam e, i njihov potpis na sporazum koji mi je bio potreban od, za ovo izvješće. E, to govorim e, zato jer su me neke optužili da sam radila samo u korist hrvatskih ribara. Dakle, nadam se da će potpis e, na sporazumu sve tri strane pokazati da sam radila za sve i da je zahvaljujući tome ovo izvješće održivo i pravično. Hvala. Hvala, draga kolegice. E, imate li svi vaše glasačke kartončiće? Evo, niko se nije javio. Pa pretpostavljam da svi imate. Krećemo na glasanje o izveću Tomačižić, višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru. Slažete li se? Jeste li spremni? Evo, mm, Elizabeta upravo sjeda na svoje mjesto. jesu li svi spremni? Amandman 116, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 117, 118, oprostite. Glasanje je otvoreno, zatvoreno, usvojen 117. Glasanje je otvoreno, Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 122. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Oprostite, oprostite. Oprostite još jednom. Ja sam kriv. Moram se malo zagrijati. Ja sam dizelski montor. Znači idemo na amandman 119. Alors, attendez. Pardonnez-moi. Non, non, mais tout va aller bien. Amendement 118. Znači, gla, euh, amandman 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 122. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. I usvojeno. Prelazimo na amandman 120. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. I odbijeno. Amandman 121. otvoran glasanje. zatvoran glasanje. Odbijeno. Amandman 123. Otvoren glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 124. Otvaram glasanje. Zatvaram odbija se. Amandman 125, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 21 i 126. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 120, oprostite, 128. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. E, amandman 22. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 130 i 131. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 23. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 132, 133, identični, otvaram glasanje. 132, 133, otvaram glasanje, zatvaram. Odbija se. Amandman 24, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 134. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 135. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 25 i 136. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 126. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 138. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada 139. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 27. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. I usvojeno. Amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja 142. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 144. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 146. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 148. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 149. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 150. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 151. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 152. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 156. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 31. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Prelazimo na 32. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Prelazimo na 33. Otvaram glasanje. Zatvaram. Glasanje. Usvojeno. Sto 67 i 168 identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 169. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 172. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 173. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 175. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 176. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 177. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 178. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 179. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 180. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sad krećemo na 181. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sto osamdeset sedam. Glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 188. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazim na 189. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 194, 38. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 39, 195. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 196. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 197. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 198. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sad prelazimo na 40. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sad prelazimo na 204. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 211. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 206. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 207. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 208. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 209. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 210. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 212. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 213. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 214 i 44 otvoram glasanje. 200 znači 14 samo otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno 44 isto je usvojen 215 glasanje otvoreno zatvoreno usvojeno 215. Slažemo se s 215. Nisu svi glasali. Evo, sada su svi glasali i usvojeno je. Sad prelazimo na 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 49. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 217. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada 50. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 226. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 227. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 229. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 230. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 231. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 232. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 233. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojen. Prelazimo na kompromis 7. Otvaram glasanje. Kompromis 7. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Znači sada 153. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 30. Amandman 30. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 154. Ne. odmah kompromis 8. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Onda idemo sad na 205. 205. pet. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Sad prelazimo na priloze

Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 59. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. 60. Otvaram glasanje. usvojeno. 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 2. Zatvaram glasanje. Usvojeno 3. Usvojeno 62. Glasanje, otvaram glasanje. Odbijeno. 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 64. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvojeno. 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada prelazimo na 69. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 3. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Usvojeno. I sad idemo onda na amandman 71. Zatvaram glasanje. Usvojeno kompromis 4. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 76. E, Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Onda prelazimo na 80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 81. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 83. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 84. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 7. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Prelazim na amandman 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Odbijeno, oprostite. 88. 87. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada 9. Amandman 9. Zatvaram glasanje. Usvojeno 89. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 90. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 91. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 92. Oprostite. Molte votazioni sono... Niz glasovanja zapravo se završavaju sa vrlo knap razlikom, odnosno jedan glas više ili manje. I pitam se mogu li neovisni članovi glasovati u ime onih koji jesu članovi nekog kluba? No,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 92. 92. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 90 i... Ne, idemo na 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 96. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Odbijeno, prostite. 12. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 99. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Sad imamo, idemo na 100. usvojeno 13 zatvaram glasanje usvojeno 101 zatvaram glasanje usvojeno 102 zatvaram glasanje usvojeno 103 Zatvaram glasanje. Usvojeno. 104, 105 i 106. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 108, 109 i 110. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo na 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 112. Otvaram glasanje. Usvojeno. 113. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 16. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 114. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Jednoglasno. Kompromis 6 na kraju. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada glasamo o zakonodavnom prijedlogu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I zakonodavni prijedlog je usvojen. Voilà. Félicitations, Madame Tomasic. Čestitamo gospođi Tomašić. Tout le monde est installé Nous Jeste svi na svojim mjestima. Prelazimo sada na višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama. Molim vas, sjednite na svoja mjesta. Svi ste spremni? Krećemo. Comme disait Carmen. Amendement. Jeste li spremni? Amandman 17. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 133, 134. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Su 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 136. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 137. 137. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 138. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 139. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 140. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 141. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se 142. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 143. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 144. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 145. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 148. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 147. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 19. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 151. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 150, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 152, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 153, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. Kompromis 1. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. 156. Isprike predsjednika 21. Otvoram glasovanje. Zatvorem. Odbija se. 157. Usvaja se. 159. Odbija se. 158. Zatvaram. Usvoja se. 159. 160. Isprike predsjednika. 160. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. 161. Usvaja se. 162. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis 2. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 169. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 165. Provjeravamo. Je li Da, 165. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 166. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 168. Otvoram glasovanje. Isprike. 170. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 167. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 171. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 172. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 173. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Kompromis 3. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Onda... 182. 182. jer redu. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 183. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 184. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 185. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 186. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 188. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 187. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 189. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 192. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 23 i 190. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 191. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 193. Zatvaram glasovanje. Odbija se 195. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 194. Zatvoram glasanje Usvaja se 196. Zatvoram. Usvaja se. 197. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 198. Otvaram glasovanje. zatvaram Usvaja se. Kompromis 4. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Znači idemo dalje na amandmane koji su bili obuhvaćeni kompromisom 201. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 200. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 202. Vote est clos. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 203. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 204. Zatvaram glasovanje.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 Zatvaram. Usvaja se. 209. Pardon, 208. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 210. Zatvaram. Usvaja se 212. Zatvaram. Usvaja se. 213. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 214. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 25. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 216. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 217. Otvoram glasovanje. Odbija se. 218. Zatvaram. Odbija se. 26. Zatvaram. Usvaja se. 219. Zatvaram. Usvaja se. 220. Zatvaram. Sad zatvaram, u redu je. Odbija se. 221. Zatvaram. Usvaja se. 27 po dijelovima. Prvi dio. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Zatvaram. Odbija se. 222. Zatvaram. Odbija se. 223. Zatvaram. Odbija se. 224. Zatvaram. Odbija se. 28. Zatvoram. Usvaja se 29. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 30. ne, 225. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 31. Otvoram glasovanje. Voti clos. Adopté. Zatvoram, usvaja se. 32. Pet dijelova. Prvi dio. Pardon, drugi dio na početku. Le vote est clos. Zatvoram. Usvaja se. Prvi dio. Le vote est clos. Adopté. Troisième partie. Zatvoram. Usvaja se. Treći dio. Zatvoram. Usvaja se četvrti dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Peti dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 33. Otvoram glasovanje. Le vote est clos. Zatvoram. Usvaja se. 229. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 5. Otvoram. Zatvaram, pardon. Usvaja se 35. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 232. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 36. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 234. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Imamo skupno glasovanje od 38 do 46. Otvoram glasovanje. Tiklu. Zatvaram. Usvaja se. 235. Otvoram glasovanje. Odbija se. 236. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 239. Zatvaram. Odbija se. 240. Ne, isprike, 238. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 237. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 40. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 41. Otvoram glasovanje. Usvaja se. 241. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 42. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 244. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se 245. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 247. Otvoram glasovanje. Vote clos. Zatvaram. Odbija se. 246. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 248. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 249. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 250. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 251. Zatvaram. Odbija se. 47 i 252. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeni. 253. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 254. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 48 i 255. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 256. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 257. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 258. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 259. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 51. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Pedeset pet. Otvaram glasovanje. Zatvaram odbijeno. Kompromis broj 7. Zatvaram. Usvojeno. 60. Otvaram glasovanje. Zatvaram.

Zatvaram glasovanje. Odbija se. 63. Zatvaram glasovanje. Odbija se 64. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 8. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 69. Zatvaram glasovanje. Odbija se 70. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 71. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 72. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 73. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74. Zatvaram glasovanje usvojeno 75 zatvaram glasovanje odbija se 76 zatvaram glasovanje usvaja se 3 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 77. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 79. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 80. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 9. Zatvaram glasovanje usvaja se. Prelazim na 85. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 10. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazim na 93. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 94. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 101. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 102. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 103. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 106. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 107. Ne, ispričavam se. 7. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. 107. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 108. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 8. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 109. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 9. Glasovanje je zatvoreno odbija se 110 glasovanje je zatvoreno odbija se 10 zatvaram glasovanje odbija se 11 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 111, 113 zajedno, identični su. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeni. 112. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 12. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 120. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 121. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 122. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 120. 123. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 127. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 128. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 129. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 131. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 130. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 132. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 53. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sada ćemo glasovati vezano uz zakonodavni prijedlog kako je izmijenjen. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Evo, prekid Prekinut ćemo sastanak za 4-5 minuta prije nego što budemo nego što glasamo oko mandata.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 Dragi kolege, evo molim vas da sjednete na svoja mjesta. Nous allons Sada prelazimo na sljedeće glasanje, molim vas. Glasat ćemo o mandatu za pregovore s vijećem. Glasanje je otvoreno. Svi nisu glasali. Možda neki nisu u prostoriji ili nisu ovdje. Zatvaram glasanje.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 Donc désormais la résolution passera en plénière. Hein? Euh, rezolucija će euh, biti predstavljena na plenarno jer mandat nije prošao. Kad dam pet minuta prekida sastanka, onda to nije deset minuta, nego zbilja tih pet minuta. Bon. Nous allons maintenant passer au rapport. Sada prelazimo na izvješće kolege Serao Santosa. Mišljenje o transparentnosti i održivosti procjene rizika eu u prehrambenom lancu. Molim vas e, za malo tišine. S'il vous plaît. Jeste li spremni za glasanje? Amandman 19, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 1, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 26. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 27. Ne, ne, 36. oprostite Amandman 36. Gospodina Kaputa. Glasanje je zatvoreno usvojen, usvojeno. Amandman četiri. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 56. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 61. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, uvodne izjave, amandman 5. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 7. Zatvaram glasovanje usvaja se. 13. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I sada glasamo o izmijenjenom prijedlogu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala.